5. E, svibnja. Sa velikom žalošću smo obavješteni o tome. On je bio član e, odbora za razvoj od 2014. i izaslanstva za odnose sa Afganistanom i e, želim izraziti sučut naravno njegovim članovima obitelji.